politikama. Izjava komisije godišnje izvješće e, o porezima. E, Eva Kajli ima riječno četiri minute. Pozdravljam i podpredsjednika Moskovisija koji je ovdje u ime komisije. Izvolite. Gospodine povjereniče, dragi kolege, jedan od najvećih izazova godišnjeg poreznog izvješća bilo je e, e, postići jedno, više političko e, politički pogled na ovu temu u vezi sa LuxLeaks krizom bilo je važno iznaći jedan politički odgovor. Europski parlament mogao je da, morao je zauzeti svoje političko stajalište, a ne pretvarati se kao da se ništa nije dogodilo. E, ovo godišnje izvješće je standardno izvješće e, koje se donosi svake godine. E, ove godine smo dobili brojne amandmane koji su tražili da odaš, odaš, od, da pošaljemo jednu e, značajnu političku poruku. Uglavnom e, su se ti amandmani koncentrirali na socijalnu pravdu, e, nužnost da se oporezuje prihode od kapitala, od kamata, kao i na kontrolu financijskih metoda koje se koriste kako bi se izbjeglo plaćanje poreza Mnogi kolege su dakle dali prijedloge u vezi sa poboljšanjem te situacije i s ciljem kako bi se povećali prihodi od poreza u Europskoj uniji. E, nadalje rasprave e, su izrazile zabrinutost Europskog parlamenta zbog e, trenutne situacije i vrlo malih e, e, poreza koje plaćaju multinacionalne kompanije što e, je naravno od velikog značaja za europsko gospodarstvo. Evropski parlament je još uvijek podijeljen između onih koji su za koordinaciju i harmonizaciju E, nedostaci e, takve harmonizacije koji su postali očiti u e, objavljivanjem LuxLeaksa pokazali su koliko je važno postići veću harmonizaciju i postići također poboljšanje za poštene porezne obveznike. Dakle, dobili smo vrlo veliku podršku za e, mjere protiv izbjegavanja e, i utaje poreza i također postoji slaganje o neophodnosti dobrog upravljanja u poreznoj politici i poticanja e, kako bi se potaklo poduzetništvo, osobito mala i srednja poduzeća. Također se slažemo o socijalnim posljedicama izbjegavanja plaćanja poreza. To su naravno teme o kojima ćemo nastaviti razgovarati i na kojima ćemo nastaviti raditi i u budućnosti. E, neophodna je definicija poreznih oaza, e, izvješća po državama, e, i e, pomicanje poreznog opterećenja sa e, rada na druge, e, nosioce. Netransparentni sporazumi između zemalja članica i multinacionalnih bili su također tema kritike i izazivaju javnu zabrinutost. Sve je važnije za Europski parlament da pokaže čvrstost čvrstu poziciju protiv netransparentnih praksi e, kako bi se postigla pravna sigurnost za porezne obveznike i e, pravedna e, porezna konkurencija informiranje ne može davanje informacija ne može više biti odbijeno i ne može više e, biti smatrano profesionalnom odnosno poslovnom tajnom. E, naravno da za one koji se ne pridržavaju tih pravila moraju postojati posljedice. E, dakle, godišnje porezno izvješće je jasno i koherentno i predstavlja osnovu za našu poreznu politiku, buduću poreznu politiku u Europskoj uniji. Gospođo eh, Kajli, malo ste prekoračili vrijeme, a mi već kasnimo, moramo biti eh, moramo raditi efikasno i zato riječ odmah dajem povjereniku Moskovisiju. Hvala lijepa. Eh, dame i gospodo zastupnici, Hvala vam što mi e, omogućujete da s vama govorim o oporezivanju u Europu. Izvješće o porezima je e, došlo do zaključka koji u potpunosti dijeli. E, situacija vezana za poreze na poduzeća i na osobe je sasvim nečitljiva i to utječe na mnogo toga, a sadašnje pravila nisu harmonizirana i e, zbog toga mnoge tvrtke ne ne prelaze na ulaganja, to ih sprečava na ulaganja. S druge pak strane, poreske vlasti ne mogu ubirati porez koji bi trebali ubrati. Neke e, E, neka poduzeća profitiraju od razlika u poreskim sustavima i prednostima u nekim zemljama, da ne kažemo uopće i da države članice zapravo imaju svojevrsnu konkurenciju o poreskim uvjetima koje nude poduzećima. Moram e, reći da e, sada socijalni ugovor između građanina i vlasti, to plaćanje poreza i ta veza pomalo e, puca. Prema tome trebamo dakle djelovati i e, na razini očekivanja, a moja očekivanja ista su kao i vaša. Trebamo stvoriti svojevrsno pravo e, unutarnje tržište porezima potrošači poduzeća trebaju u potpunosti povratiti povjerenje. A isto tako porezi koji će se ubrati moraju se staviti na službu Europi za jedinstveno digitalno tržište, za energetsko tržište i tako dalje. Kako bismo to ostvarili, moramo se svi angažirati, prvenstveno države članice i svi e, se moraju složiti s ambicioznim prijedlozima koje mi sada dajemo. Treba ova se komisija zaista bori protiv prevara. Znate da je Europska komisija donijela niz mjera kako bi došlo do porezne transparentnosti u Europi. Najprije direktiva o razmjeni informacija o e, izbjegavanjima plaćanja poreza. Treba svim državama članicama dati na raspolaganje e, što sve impliciraju e, njihova vlastit način oporezivanja za druge države članice. Dakle, moramo imati potpunu fiskalnu transparentnost. Vi u godišnjem izvješću o porezima preporučite da se određene financijske informacije objavljuju o određenim poduzećima i e, da se to radi za svaku državu. Komisija je spremna razmotriti taj prijedlog, nismo još sigurni na koji način trebamo raditi, ali radimo na tome jer je potrebno da najprije izradimo analizu koja će predstaviti temelj budućih zajedničkih djelovanja. S obzirom da je Europska unija jedinstvena, ona ima i jedinstvenu valutu, imamo jednu unutrašnje tržište, ali imamo 28 e, poreskih sustava. Prema tome, Europska unija mora dakle raditi e, na osnovi izvješća OECD, ali ne može samo raditi na osnovu toga. I na svjetskoj razini moramo predložiti akcijski plan za poreze. Tvrtke na jedinstvenom tržištu trebaju plaćati poreze više tamo gdje se ta dodana vrijednost stvara. Na taj način ponovno će se pokrenuti rasprave o projektima E, koje će omogućiti da se izradi e, poreska osnovica za mnoga poduzeća koji posluju u više država. Ali istovremeno to će e, omogućiti da se izbjegnu i poreske manipulacije. Na taj način E, će se moći u EU primjenjivati i odredbe sa svjetske razine, naročito one donesene na sastancima skupine G20. Uvjeren sam da će ovaj parlament e, na pozitivan način pridonijeti našem akcijskom planu putem radova svojih odbora. E, dvije stvari. Porez na financijske transakcije kroz jedan, e, to je jedan ozbiljna ambicija koja je nacionalna i e, ova komisija se slaže s parlamentom po tom pitanju. E, važno je da oni koji su mogli profitirati od rođenih reformi da se dakle na ispravan način raspodijeli ubiranje poreza. Na sastanku na vrhu e, želi se od 1. siječnja 2016. godine uskladiti porezi, a treba imati kao načelo da se ima široka porezka osnovica koja će biti niske stope. Mi ćemo i dalje pružati stručnu pomoć državama članicama kako bi se e, došlo do sporazuma. Europska komisija u ovom sazivu namjerava također predložiti i reformu sustava PDV-a komisija će se založiti za globalni pristup, a jer smatra da bi ad hoc mjere e, mogle doći do nekoherentnih rješenja i to na kraju ne bi dovilo nikakvom rješenju. A cilj je da se sustav pojednostavni. I isto tako razmotrit ćemo i e, stopu PDV-a. Izvjestiteljici gospođe Kajli E, mogu reći e, da ću ja rado surađivati s parlamentom, da ću doći na posebni odbor za poreze na njihov sastanak 30. ožujka i rado s vama surađivati. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Prvi e, govornik sada na minutu i pol je gospodin Stolojan. Hvala lijepa. Kao Prvo bih htio pozdraviti novu, ovu novu inicijativu Engleske, Europske komisije o poreznoj transparentnosti. Ja sam siguran da uvođenje automatske razmjene informacija među zemljama članicama kad je riječ o poreznim odlukama zapravo e, izlazi u susret zahtjevima naših građana jer naši građani žele jednostavna rješenja za ovaj problem jer oporezivanje e, dobiti se mora događati tamo gdje je ta dobit ostvarena i ne, može, ne mogu se dobiti preseljavati u druge zemlje na temelju povoljnijih poreznih e, politika. E, sad e, će komisija predstaviti novi akcijski plan protiv izbjegavanja i utaja poreza. Kao drugo želim zahvaliti gospođi Kajli na ovom izvješću kao i druge, drugim kolegama sa kojima sam jako dobro surađivao na e, radu na ovom izvješću. Htio bih predložiti u vezi s jednom vrlo važnom idejom samo e, uskom suradnjom među državama, članicama i sa trećim zemljama uspjećemo postići pravi napredak u borbi protiv poreznih prevara i izbjegavanja poreza i prebacivanja dobiti u druge države. Hvala lijepa. Kolege, kao što znate, e, mi sada kasnimo već preko pola sata i zato predlažem da ne prihvaćamo plave kartone E, nadam se da možete shvatiti da će to u ovim prilikama biti neophodno. Zato sljedećoj dajem riječ gospođi Ferreira na dvije minute. Izvolite gospođo Ferreira. Hvala lijepa gospodine povjereniče, kolege u mojoj zemlji, u Portugalu kao i u drugim zemljama mala kompanija koja je uspjela do sad preživjeti poteškoće u krizi usprkos problemima da se dobiju e, da dobiju kredit sad moraju platiti 23% poreza dok ogromne multinacionalne kompanije e, uspijevaju dobiti e, dogovore pomoću kojih plaćaju samo 1% poreza iskorištavaju razlike u poreznim politikama između različitih, e, iz različitih zemalja u mojoj zemlji nema nisu e, prihodi od poreza nisu dovoljni tako da nemamo dovoljno novca za financiranje javnih e, službi i usluga dakle devet od 20 najvećih kompanija u Portugalu koje bi trebale davati najveći doprinos E, našoj e, javnoj javnim primanjima e, radije su prebacili svoja sjedišta službeno u druge države kako bi izbjegli plaćanje poreza u Portugalu. To je nedopustiva i neprihvatljiva praksa za naše građane. Sada nova pravila znače da će razmjena informacija o takvim takozvanim e, poreznim optimizacijama biti obvezatna i to je vrlo e, dobro i potrebno i na tome, na tome čestitam e, komisiji. Moramo ukinuti porezne oaze i e, moramo uvesti izvješća po državama i e, zadovoljiti zahtjeve naših građana i postići odlučan napredak u ovom području. Europska unija je odlučna uvesti taj novi pristup u našu poreznu politiku i tu ćemo dobiti i podršku civilnog društva. Ja se nadam da ćemo e, sa jednakom e, složnošću dobiti i e, podršku od vijeća. To je odgovor koji moramo dati na ove probleme. Od to nas očekuju naši građani. Hvala lijepa. Sljedeći je gospodin Hvala. Iako mi u Europskoj uniji imamo neke e, poreze koje su usklađeni, recimo PDV i akcize, a neke druge nisu kao oporezivanje poduzeća. Ipak ima puno konvergentnih točaka. U većini zemalja ima nedostataka vezanih za PDV. A isto tako e, postoje i e, mnogi problemi zato što države organiziraju takve transakcije kako bi e, poslije PDV mogle ubirati. To su zapravo prevare i e, e, to se odražava i vidi se zapravo među velikim poduzećima. E, moja je zemlja izgubila jako puno novca zbog toga. Ja sam mislila da potpredsjednica koja se mora nositi sa najtežim e, problemima u vezi sa poštivanjem vremenskih ograničenja. Zato ću odmah riječ dati na dvije minute gospođi Van Nivenhuizen. hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Kada sam prije nekoliko godina govorila o ovim e, temama, onda su me sažaljivo gledali E, to je bila dosadna tema, politički uopće nije bila zanimljiva, međutim to se promijenilo. E, međutim, iz ne baš pozitivnog razloga do ovoga je došlo zbog afere LuxLeaks. Dakle, zato što naš e, normalni građanin je zabrinut zbog toga što on plaća mnogo više i naša mala poduzeća e, plaćaju mnogo više nego velike multinacionalne kompanije. Dakle, oni koriste rupe u poreznom zakonodavstvu da bi se izvukli od plaćanja poreza. Dakle, mi moramo e, dogovoriti e, nova pravila i e, boriti se protiv izbjegavanja poreza utaje poreza poreznih prevara moramo ukinuti porezne oaze e, moramo definirati što po time podrazumijevamo i moramo e, razjasniti o čemu tu točno govorimo kako bi svi govorili jednim glasom svi smo mi za to kad znamo o čemu se radi onda je ta transparentnost vrlo neophodna. Imam jedno pitanje za komisiju. Svi znamo da je ovo vrlo raširen problem, da nije ograničen samo na Europu i zato je pitanje u kojoj mjeri o tome razgovarate sa drugim velikim silama e, kako bismo e, ova pravila imali na globalnoj razini. Hvala lijepa. Hvala na ovom doprinosu raspravi. Sljedeća E, riječ gospođa Matijas. Hvala lijepa. E, jer ova politika do sada bila neučinkovita i nepravedna. Vidjeli smo kako je za vrijeme krize se to pokazalo i zbog e, konkurentnosti i bilo jako veliko smanjivanje oporezivanja kapitala kao i zbog toga smo vidjeli ukoliko se povećalo oporezivanje e, samoga rada. E, to je zapravo imalo grozne rezultate u vrijeme krize za periferiju eurozone. Sve više i više ima nepravdi, ima puno agresivnih poreznih politika. E, ima puno izbjegavanja praćanja poreza, a shvaćamo isto tako i da Leaks afera koja predstavlja tek vrh ledenjaka. Ima puno praksi i gdje se izbjegava porez. Velik broj europskih e, poduzeća su jednostavno sjedište prebacili u Nizozemsku ili u e, Luksemburg kako ne bi plaćali visoke poreze. To je zapravo fiskalni dumping. Već 1977. godine komisija je tražila da se razmjenjuju E, razmjenjuju informacije, direktiva u tom smislu postoji, ali se nije nije pridržavalo. Hvala. Porez je zapravo nešto što je posao velikog interesa u posljednjih nekoliko godina, jer e, tvrtke e, pokušavaju plaćati manje poreza, a kao rezultat toga države nemaju dovoljno proračuna kako bi gradile infrastrukturu i omogućile da daju što trebaju onim građanima kojima je to potrebno. Ima puno e, agresivnog planiranja poreza. Izbjegavanje plaćana poreza, kao što je rekao povjerenik, zapravo ide protiv jedinstvenom tržištu a velika poduzeća organiziraju se na način na koje mala i srednja poduzeća nikada neće moći učiniti. Oni su ipak okosnica našeg, e, e, naše ekonomije. Zbog toga zeleni traže da se organiziraju pravedni uvjeti tržišnog natjecanja između velikih poduzeća s jedne strane i malih i srednjih poduzeća kada je navidjelo i izašla afera zbog porezkih e, olakšica koje je davao e, predsjednik Juncker koji je tada bio na e, čelu Luksemburga. Mi smo tražili da, bi, da Juncker treba otići s tog mjesta. Prijedlog koji smo vidjeli prošli tjedan jako nas je razočarao jer obveze koje postoje od 70. godina o razmjeni informacija nisu se, se provodile. Da su se one provodile i da su se informacije o porezima razmjenjivale, e, mnogo sadašnjih problema bilo bi se izbjeglo. Svakako treba oporezivati na transparentan način. Drago mi je da mogu pozdraviti vrlo jasne e, znakove da e, koje se traže u izvješću o porezima. Naročito što se stalno ponavlja zahtjev da treba postojati jedinstvena porezka osnovica. Ipak ja sam e, iz redova zelenih i zaista me razočaralo. Ova godina kulminirat će sastankom o klimatskim promjenima u Parizu, pa zato smatram da je velik broj poreza koje smo predlagali da su oni odbijeni, a to su bili ekološki orijentirani porezi. Ne smijemo zaboraviti da porez služi da bismo izgradili bolju budućnost za našu djecu. Hvala. A sada riječ ima gospodin Zani na minutu i po. Hvala. Čuli smo da kon skandala LuxLeaks da je nešto potrebno učiniti, da će Europska komisija se u potpunosti angažirati kako bi se borila protiv problema poreskih prijevara, koje su favorizirale neke države članice, što smo dobro znali. Sam predsjednik Junger koji je imao tako puno iskustva u Luksemburgu, rekao je da će se osobno založiti da bi se borio protiv tih fenomena koji nisu negativni samo za države članice, već i za cijelokupni koncept Europske unije, koja tu pokazuje svoje crno liste gdje se vidi da se države pokušavaju samo nametnuti jedne drugima. Dakle, očekivali smo mjere koje će biti sasvim drugačije od onih što ih je povjerenik Moskovici predložio prošli tjedan. Vidimo sada samo u e, čemu je srž svega. Takvi sustavi su neka vrsta nečega što je legitimno i e, ne može se nikako treba zapravo tražiti da se sve radi na transparentan način, ali ako se pravila ne promjene i ako ovakve prakse ostanu i dalje legalne, situacija se nikada neće promijeniti, a mi ćemo stalno govoriti o tome da trebamo veću transparentnost i više transparentnosti, a nećemo nikada ništa riješiti. Zajedno s 520 milijuna europskih građana pitam vas ima li načina da se ova situacija promijeni? kakvog smisla ima govoriti o solidarnoj Europi ako se ovakve prakse dopuštaju? Hvala. Na jednu minutu gospodin Korvin Mika. Hvala. Evropska e, unija i traži raznolikost i to u svakom sektoru. Što znači da mi uvijek tražimo isto tako veliku harmonizaciju. Ako kolega iz Portugala se žali da se e, neke se tvrtke do, ostavljaju sjedište u nizozemsku, pa eto neka Portugal snizi porez na poduzeća pa će tvrtke dolaziti u Portugal, a ne u e, nizozemsku. Ako su poslije tržnače među poduzećima, treba onda biti i tržišno natjecanje samim državama. I zato mislim da ovako ponašanje zapravo nam kaže da trebamo e, uništiti Europsku uniju. Hvala kolege, nastavit ćemo našu raspravu na minutu i po. Gospodin Baltima, riječ. Hvala lijepa. Mi pozdravljamo činjenicu da se poduzimaju prvi koraci u borbi protiv izbjegavanja poreza ti su koraci odavno trebali biti učinjeni, ali sa, ovi koji se sad poduzimaju nisu dovoljni. U redu je i neophodno uvesti automatsku razmjenu informacija među zemljama članicama. Zemlje članice sad više neće moći naći izgovore protiv toga. Ta razmjena mora biti redovita i provjerljiva i ispravno i neophodno da e, globalne E, globalna pravila OSS-a e, primijenimo. I također je ispravno i potpuno neophodno da komisija e, prilikom uvođenja zajedničke porezne obveze osnovice za poduzeća učini napretke. Također je važna raspoloživost informacija o multinacionalnim kompanijama međutim nije potrebno uvesti jednu eh, informacijsku birokraciju eh, u, našim, u našem gospodarstvu eh, smo trenutno angažirani oko jedne ofenzive E, ulaganja i investicija i tome nećemo doprinijeti povećanjem birokracije i administrativnih opterećenja. Ovaj, e, e, ove, mjere neće dobiti našu podršku. Hvala lijepa. Hvala. Sada na dvije minute. Gospodin mm. nelegitimne, ali ne ilegalne prakse e, dugo su u Europi tolerirane. Naši građani nisu bili svjesni toga, međutim izašli su na vidjelo proteklih mjeseci i sada smo ih svjesni. Građani se pitaju zašto velika međunarodna poduzeća mora, mogu imati niske porezne e, niske poreze dok oni plaćaju e, svoje poreze. Ako mi e, nećemo više tolerirati i nelegitimne prakse, onda nam je potrebna transparentnost. Ova inicijativa Europske komisije je prvi korak prema tome dakle jedan obvezujući automatska razmjena informacija među zemljama članica je neophodna, ali obveze u tom području već smo imali i u prošlosti, a sad se moramo pobrinuti da se nepoštivanje tih odredba u buduće kažnjava i sankcionira samo ako postoje posljedice od kojih e, će zemlje članice E, ispuniti svoje obveze u potpunosti. Dobro je što komisija sada predlaže uvođenje jednog e, centralnog registra u kojem bi bile sve informacije o porezima, međutim e, bilo bi važno da unutra budu sve porezne prijeve svih poreznih svih poduzeća i da ti registri nisu dostupni samo zemljama članicama nego uz naravno e, poštivanje e, zaštite podataka naše e, javnosti. Dakle, taj registar bi morao biti dostupan javnosti. Za pozdraviti je nastojanje komisije da u lipnju nastavi sa daljnjim koracima i ja želim podržati komisiju e, što se tiče pitanja e, gdje poduzeća plaćaju svoje poreze, naime da ih plaćaju u zemlji gdje ostvaruju dobit, da hrabro e, donosi daljnje odluke. Hvala sljedeći govornik na minutu i pol gospodinu Rozati. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavateljice. Izbjegavanje poreza i utaja poreza pomoću korištenja raznih e, metoda je vrlo e, negativno za naše proračune. Zbog toga mi je drago što imamo ovaj prijedlog Europske komisije koji predstavlja prvi korak prema više reda na tom području. Radi se tu o tome da ćemo imati obaveznu razmjenu informacija o ovim praksama. Želim također zahvaliti izvjestiteljici gospođi Kajli na njenom vrlo dobrom tekstu, no postoji još uvijek tu još jedna kontroverzna. Po točkom 25. izvjestiteljica predlaže da Europska komisija iznese prijedlog o minimalnoj poreznoj osnovici za poduzeća kako bi se ograničilo fiskalno natjecanje među državama članicama. Ja mislim da to nije dobra mjera. Kao prvo, zato što što se države članice nalaze na različitim stupnjevima gospodarskog razvoja. Neki mogu ponuditi vrlo dobre uvjete poduzećima, a drugi nemaju za to dostatna sredstva, jer nemaju za to, na primjer, potrebnu infrastrukturu. I zbog toga ja smatram da je ta ideja da se stvori minimalna porezna osnovica loša zato što će zasigurno biti država koji neće moći ponuditi takve uvjete, takve referentne vrijednosti za svoja poduzeća. Zatim tu se radi o takvoj političkoj odluci jer ovisno o tome koja je stranka na vlasti ona odlučuje o poreznim pitanjima. Hvala. Hvala vam. Sada na minutu i pol predajem riječ gospođi Doc. Hvala vam. Kolege, Sjećam se kad sam prije pet mjeseca sjedila u ovoj dvorani, odmah nakon skandala LuxLeaksa. I sada smo nakon dva mjeseca opet ovdje svi skupa zajedno, nakon još jednog skandala, SwissLeaks. Stoga mi je doista drago što konačno imamo prvi odgovor komisije. Ja snažno pozdravljam mjere koje je komisija predložila vezno uz porezna pravila, ali iskreno rečeno potrebno je mnogo više aktivnosti ako želimo doista odgovoriti na očekivanja naših građana. Moram reći da sam vrlo zabrinuta zbog priopćenja komisije jer je ono bilo mlako e, i e, nije se dobro obradilo pitanje izveštivanja po državama. To je jedna mjera koju je parlament dugo zastupao i nadam se da ćemo i dalje moći vršiti našu dužnost tako što se zalažemo za tu mjeru, a i javnost bi pozdravila takvu neposrednu aktivnost vezanu uz izvješćivanje po zemljama. Već imamo dokaze da ne postoje negativne posljedice takve vrste izvješćivanja kada se radi o ekstraktivnoj industriji i o bankarstvu. Znamo da bi to imalo pozitivan učinak i na mala i srednja poduzeća koje se trenutno ne natječu na jednakoj razini sa drugim poduzećima, s onim poduzećima koje mogu e, prebaciti svoj kapital u druga područja gdje su im povoljni uvjeti. Stoga doista se nadam da će komisija podržati tu hitnu potrebu, da nam je potrebno izvještivanje po državama. I postoji još jedna mjera pozdravljam ono što je povjerenik rekao danas vezano uz minimalne porezne osnove za poduzeća, ali isto tako nam je potrebna crna lista za one države i krajeve svijeta koji su takozvane porezne oaze. Hvala vam sada na jednu minutu Dajem riječ gospodinu Van de Kendelaru. Dragi kolege, porezno natjecanje među državama članicama je dobro i ljudsko, ali možemo li tu govoriti o pravom natjecanju? Jer samo ako su jednaka i transparentna pravila igre za sve, onda možemo to tako zvati. Ovaj paket o poreznoj transparentnosti koji je Europska komisija predložila je vrlo važan korak, no ja očekujem više ja želim da postoje jasna pravila i jasne jednake vrijednosti. Zbog toga sada nakon LuxLeaksa moramo e, konačno riješiti neka pitanja. Važno je omogućiti dalje natjecanje među državama članicama, no sada bi to natjecanje trebalo biti otvoreno. Znamo o čemu se radi prije ovim dosijeom i ja pozivam komisiju da deblokira ovo pitanje minimalne porezne osnovice za poduzeće, ali vrijeme je da konačno i čelnici država i članica o tome donesu odluke. Mi ne želimo velika riječ, riječi, već želimo Europu koja djeluje. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći govornik na jednu minutu je gospodin Langen. Gospođo predsjedavateljice, hvala vam lijepa. Rasprava o godišnjem poreznom izvješću ovaj put nije standardno pitanje. U posljednjih 20 godina su, smo uvijek iznova raspravljali o tome da zahtijevamo mjere protiv socijalnog dumpinga i ništa se nije dogodilo. Europska komisija je dalje spavala, a tek ovi razvoji u proteklih nekoliko mjeseci su pokazali koliko je to potrebno. I zbog toga pozdravljam ove prve mjere jer tema eh, izbjegavanja plaćanja poreza i porezna utaje je sada doseglo opseg od, koji ide na uštrb stotinu milijuna e, radnika i 20 milijuna malih i radnih poduzeća. Kada vidim da imamo godišnju, godišnjen iznos od jedne, e, od jedne milijarde eura, od jednog bilijuna eura, onda doista vidimo da moramo djelovati. Komisija do sad još nije donijela potrebne mjere za harmonizaciju. Ne radi se o harmonizaciji na visokoj razini, radi se o strategiji protiv socijalnog dumpinga, poreznog dumpinga u skladu sa ugovorom o Europskoj uniji, člancima 101 do 109, koji ne dopuštaju nepošteni, nepošteno tržišno natjecanje, pa ni u poreznim pitanjima. Hvala vam. Na jednu minutu, gospodin Hayes. Hvala vam. Ja pozdravljam prijedlog komisije iz prošlog tjedna. Ja isto tako pozdravljam činjenicu da se krećemo prema automatskim, automatskom razmjenom informacija o poreznim pitanjima. Mislim da su europski građani ujedinjeni u tome da se odupiru agresivnom poreznom planiranju i da se zajamči da kompanije plaćaju svoj pravedan dio poreza. No ja mislim da europski građani ne želi ne žele u potpunu harmonizaciju poreznih sustava. Mislim da je to na posljedku pitanje koje je nadležno se državama članicama koje se rješava pomoću neposrednih izbora u svakoj državi članici. No moramo zauzeti agresivni stav kada se radi o velikim multinacionalnim kompanijama koje koriste sve moguće e, prilike da bi izbjegli platiti porez. To je nešto što moramo učiniti. Na posljedku želim reći sljedeće. Također nam je potrebna radikalna rasprava u ovom parlamentu, ali i drugdje, pa i u komisiji, o učinkovitnim poreznim stopama. Jer postoje mnoge države članice koje kažu da imaju poreznu stopu od 30%, a zapravo imaju poreznu stopu od 8-90%. Ova rasprava se prije svega treba usjetočiti na učinkovite porezne osnovice, jer to je ono što je bitno naglasiti u cijelom ovom području. Hvala, sada zaključujemo sa popisom govornika. Prelazimo na spontanjavne za riječ. Uzet ću šest članova, smanjit ću za pola popis, a kao prvi će dobiti riječ gospodin Kaputo. Da, hvala vam. Ne čujemo govornika. The Kelly. Gospodin Kelly je prvi govornik. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice. Ja se u potpunosti slažem sa mojim kolegom gospodinom Hejsom koji je iznio naše mišljenje vezno s cijelo, cijelo ovo područje. Mi se u potpunosti slažemo da je izbjegavanje poreza, utaja poreza, ali i razmjena poreznih informacija i borba protiv ovih fenomena nešto što je ključno u ovom prijedlogu i mi se s time slažemo. trostruka trostruku poreznu osnovicu za poduzeće mi ne možemo prihvatiti. Mnoge države članice imaju poteškoće s time, mislimo da je to način diskriminacije nad njima. Natjecanje mm, je područje tržišne, državnog gospodarstva i to se tiče i poreznog sustava. Zbog toga želimo naglasiti da da ne možemo prihvatiti taj prijedlog i s time smo zapravo u skladu sa našim stavovima iz prošlosti. Hvala na, na jednu minutu gospođa Flašikova. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, Poveniče. Porezna politika je dosta dugo zanemarivana u Europske uniji. To je stavljeno među zadnje prioritete Europske unije ta harmonizacija poreza, a danas smo stavili naglasak upravo na to. Ja smatram da bi harmonizacija poreza trebalo biti područje u kojem ćemo sada konačno donijeti odluke, a trebamo donijeti i dodatne mjere koje bi spriječile izbjegavanje plaćanja e, poreza i utaju poreza, da mogu poduzeća

Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Pozdravljam sadržaj ovog poreznog izvješća, jer to je bilo hitno potrebno nakon skandala LuxLeaksa. Tu se poziva na više transparentnosti, pri upravljanju porezima, više pravednosti među poreznim obveznicama, pravednija raspodjela poreza za učinkovito gospodarstvo. Izbjegavanje poreza i agresivno porezno planiranje moramo ograničiti. Mi se za to zalažemo tako što želimo potaknuti inovacije. Preko poreza na financijske transakcije bi zatim kasnije trebalo doći do drugih mjera, na primjer ograničavanje državne pomoći. Isto tako nam je hitno potrebna reforma poreza na dodanu vrijednost. Ovaj sustav je sada zastario i zapravo olakšava ovakve prakse. Oni koji se zalažu za Europu, oni očekuju upravo ovakvo odlučujuće djelovanje. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala. Ova rasprava je prava predstava licemjerja. Gospodin Juncker je godinama prihvaćao utaje poreza, a sada su svi ovdje i kažu da žele veću poreznu pravednost. Ovdje na, na ovom dokumentu imamo samo želje koje nikoga ne obvezuju. Došlo do skandala, ali sami problemi nisu riješeni. Ti problemi se tiču razdoblja iz 80. godina, načina na koje na kojem na posluje naše gospodarstvo. Sloboda kretanja, kapitala, utaja poreza, izbjegavanje poreza, porezno vaze su simptome iste bolesti. To je naša politika i tu zapravo se ostaje pri starom. Hvala i zadnji govornik po spontanom javljanju za riječ je gospođa Lunaček. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospodine Prvniče, dame i gospodo i na posjetiteljskim tribinama. Nakon skandala LuxLeaksa gdje je gospodin Jean-Claude Juncker kao tadašnji ministar financije i predsjednik vlade Luksemburga sam imao odličan udiju u to, je sada obećao da ćemo konačno naći pravila za utaju poreza. Automatska razmjena informacija, registar, sve su to važni koraci, ali to još uvijek nije dovoljno. Upravo sada država treba novac kako bi ulagali u školovanje, u reformu sustava i zbog toga je za nas zelene jasno. Na europskoj razini, ali i u mojoj državi Austriji se zalažemo za kraj bankarske tajne. Ne samo neke, neke prijedlozi za poduzeća, već i za privatne osobe. Nije shvatljivo zašto privatne osobe mogu i dalje utajivati poreze, ali to nije nešto što se tiče samo štenih knjižnica baka. Radi se o velikim iznosima, o velikoj prijevori. To je nešto što konačno treba zaustaviti. Hvala vam. Hvala. Sada završavamo s raspravom, pa predajem riječ eh, povjereniku Moskovisiju kako bi nam iznio završne primjedbe. Da, hvala vam, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, vrlo kratko kao prvo bih htio zahvaliti svakome od vas eh, koji su dali svoje doprinose. Ono što ću ja zadržati iz te rasprave je da se veoma slažemo o zajedničkim ciljevima, eh, bez obzira na to kakve su naše preferencije, ali svi želimo pravedniji sustav u Europi, želimo uspostaviti transparentni i previdljiv okvir za poduzeća, za poduzeća Uniji, što će im dati mogućnost da budu konkurentni na globalnoj sceni. Želimo dati fiskalnim e, sustavima države članice mogućnosti da vrše svoje zadaće, a to su sustavi koji su danas oslabljeni. To su oni prijedlozi koje možemo svi predati našim nacionalnim vladima, ministrima financija, koji kao što znate imaju tu ključnu ulogu. Ako želimo da Europa ostane konkurentna. Zatim nekoliko primjedbi kao prvo. Čula sam tu nekoliko komentara. Moram vam reći da sam ja uvjeren da je ono što mi predlažemo eh, vrlo suštinski dobro eh, što se tiče transparentnosti, napretka. Ovaj paket koji sam predločio prošli tjedan, mislim, mogao bih reći da predstavlja jednu novu eru za Europsku uniju. Nikad nismo imali ovako ambiciozne prijedloge koji idu i dalje od ove trenutne stvarnosti, koje imamo, eh, a koju smo ustanovili od 1977. Ovo je prvi korak, ovo nije završetak. Komisija će predstaviti drugi prijedlog prije ljeta koji će sadržavati kako mjere za poticanje eh, tržne konkurentnosti, ali su tako i nove koreka vezane uz transparentnost. I dakle, rekao sam da sam spreman to s vama prosudirati, eh, pa je ovo pitanje vezano uz izvješćivanje po zemljama. Druga primjedba. Naravno da ovo što radimo nije nešto što radimo za nas same. Mi to radimo zato što se nalazimo u jednoj, u jednom globalnom kontekstu, e, tu se radi o nekim razvojima unutar G20, tu se radi o suradnjama koje bi trebale biti otvorene sa drugim državama i izvan Europske unije to se može primjeriti iz nekih drugih područja, na primjer um, automatski razmjena informacija vezano uz bankarske sustave, to je sporazum koji ćemo do kraja ljeta postići sa Švicarskom. To je nešto što će eh, naznačiti završetak bankarske tajne u budućnosti za tu jednu vrlo važnu zemlju gdje je to veoma važan pojam. Kao treće, ja sam odlučan ostvariti napredak podrediti se zahtjevima javnog mnjenja koji danas više ne tolerira ovu nepravdu, ove prakse. E, zatražit ću da države članice ispune svoje dužnosti, a naravno za to nam, ste nam potrebni vi, zastupnici Europskog parlamenta, moramo zajedno surađivati sa komisijom, rekao bih gotovo ruku pod ruku i stoga sam spreman saslušati vaše prijedloge i zbog toga je ovaj rad koji vi vršite u vašem domu, e, pa i ovim poreznim pitanjima toliko važan. E, kad se radi o tome da podignemo svijest u javnosti o e, poreznim u EU i ovim rješenjima koje želimo ostvariti i ja s nestrpljenjem očekujem zajedničku suradnju. Hvala. Thank you, Hvala lijepa gospodine povjereniče. sada dajem riječ izvjestiteljici gospođi Kajli na dvije minute. Hvala lijepa Hvala vam i hvala na svim javljanjima i pogotovo doprinosima izvjestitelje i smjene. Mislim da je ovo bilo do sada najjače politički izraženo iznošenje mišljenja u kojem smo svoje prioritete odredili. Također dozvolite da kažem da nismo naravno našli svi skupa e, zajedničko tlo kod stvaranja ovog izvješća. Imali smo problema sa ekološkim porezima i opće mogućnošću da se tu stvore radna mjesta i rast da se ostvari upravo kroz poreze u ekološkom sektoru ali unatoč tim stanovitim nesuglasicama izvješće je ipak nastalo i dozvolite da zahvalim i povjereniku Moskoviću što nam se slušao i što ima vremena za nas i što je čak ove godine iznio različite nove inicijative. Hvala vam puno na tome. I pitat ćemo i vijeće da nas sasluša jer Europski parlament sada ima vrlo jasnu, koherentnu, čvrstu poziciju koja je potpuno precizna i koja će služiti kao osnova za jednu transparentnu i odgovornu poreznu politiku koja će biti prijazna prema svakom poduzetniku i svakoj inovativnoj ideji u Europskoj uniji. Hvala vam puno na ovoj suradnji i radujemo se sljedećoj u budućnosti. Hvala lijepa, Madame Kajle, s time je naša rasprava zatvorena.